predsjednika. Predsjednik odbora mi je rekao da nije upućen prigovor na preporuku da se da odbor ne zatraži dakle da se ukine e, e imunitet a u protivnom da će se glasati. Dakle, ako 40 e, zastupnika ne zatraži uložiti prigovor i to možete pročitati na našim web stranicama.